Good morning everybody, we will start because... Dobro jutro, ja mislim da ćemo krenuti jer imamo prilično zgusno dnevni red danas i vrijeme je da krenemo. Ja ću govoriti španjolski. Dakle, dobar e, dan svima. Krenimo s prvom točkom dnevnog reda, koje je usvajanje dnevnog reda. Ima li netko pitanje ili komentara na temu e, nacrta dnevnog reda? Ako ne, e, proglašavam dnevni red usvojenim. Svi imate kopije e, zapisnika zadnje sjednice koje treba usvojiti i odobriti. Ima li netko pitanja koja se odnose na zapisnike ili se slažete sa usvajanjem zapisnika prethodnih sjednica? E, ukoliko ne, usvajaju se. Sljedeća točka dnevnog reda, e, točka treća, priopćenje predsjednice. Pa e, puste da ovdje kažem da smo, da je naš odbor pozvan da pripremi nacrt e, mišljenja o e, krizi ebole izvješće na vlastitu inicijativu, znači o pripremnosti zdravstvenih sustava u zemljama razvoju. Naša izvjestiteljica nažalost ne može biti prisutna danas na odboru ali svejedno trebamo odobriti e, sve e, i rok za amandmane koji će biti 6. veljače u 12. A sada sljedeća točka dnevnog reda, točka četvrta, priopćenje dakle predsjednice što se tiče preporuka koordinatora od prošlog tjedna. Pa mogu samo reći dakle, da smo na samom sastanku prošli kroz e, jedan veliki broj izvješća za koje smatramo da bi naš odbor trebao e, proći kroz niz amandmana za e, pitanja žena i uh, te informacije vam svakako mogu prenijeti. Zapravo nema nekih ključnih problema ili ključnih pitanja koje bi posebice naglasila ovdje. I u tom smislu možemo sada preći na šestu točku, a to je saslušanje koje ćemo imati o genitalnom sakačenju žena. Dakle, FGM, genitalno sakačenje žena, je na pitanje kojim smo se u ovom odboru bavili puno puta i također nešto što se raspravljalo i na plenarnoj sjednici Dakle, kad smo razgovarali o raznim e, oblicima nasiljama, nasilja e, prema ženama posebice, e, to je bio jedan ključni problem kojim se trebalo baviti, dakle, ili dakle, ova praksa koja se ne odnosi samo na zemlje izvan Europske unije, jer se ta praksa prakticira i u Europskoj uniji, u okviru određenih populacijskih skupina. Dakle, to je jedno pitanje koje mu treba obratiti pozornost. S nama je gospođa Eliza Petipan koja je e, koordinatorica Europske mreže e, NDFGM i gospođa Andrea Funkman e, iz UNHCR-ovog ureda za Europu. Pa eto, e, možemo mislim odmah krenuti s radom i mislim da je najvažnije poslušati naše goste, gošće kojima zahvaljujemo što su došli na sastanak e, i dajem riječ e, prvoj govornici gospođi Petipa. Izvolite. Zahvaljujem. Pa dopustite da vam prvo zahvalim e, zastupnicima ovog doma na organizaciji ovog e, sastanka i na pozivanju END mreže. Pa evo samo na, kažem nešto o mreži koju ovdje e, zastupam. Dakle, END je nova nevladina udruga koja je sada organizirana nakon što je šest godina bila navođena od strane Amnesty Internationala i to u partnerstvu sa 15 e, e, organizacija, nevladnih organizacija koje su se bavile ovim pitanjima u Europu. I nakon što je Amnesty International krajem 2014. odlučio da završi sa ovom akcijom, prepoznato je da još postoji puno što, će se, e, što treba učiniti kako bi se osigurao holistički pristup e, FGM-u u Europi, pa se odlučilo nastaviti s tim radom. Time što je osnovana Europska mreža e, and FGM i sad vidite na e, ovoj karti gdje su sve te nove članice ove mreže. Dakle, ova mreža sada razvila je svoj strateški plan za sljedeće tri godine i na ulazu možete uzeti i e, kopije, odnosno brošure sa strateškim planom koji ocrtava viziju mreže da radi na pitanju genitalnog sakačenja u Europi. Dakle, nadamo se da će Europski parlament podržati naše aktivnosti time što će um, raspravu u relevantnim forumima i organizirati rasprave kao što ova današnja. Vjerojatno i znadete da sada će za par tjedana biti Međunarodni dan nulte tolerancije na FGM, znači 6. veljače, i Europska komisija provesti će prvu evaluaciju e, svog akcijskog plana za eliminaciju FGM-a. Dakle, ova rasprava je velika prilika za Europski parlament da procijeni situaciju E, borbe protiv SGM u Europi, ali isto tako da razmisli koje su aktivnosti dalje potrebne kako bi se ova praksa spriječila i u Europe i dalje. A pre nego što idem dalje u detalje onoga što je potrebno da se dokreće ova praksa, da vam brzo kažem o čemu se radi po pitanju FGM u Europi. Zatim ću nešto reći o onome što se sada radi i što su preuzete obveze u Europi. I na kraju ću reći nešto o izazovima i nekim mogućim aktivnostima i mjerama koje se mogu usvojiti. Dakle, dopustite da vas posjetim na neke brojke. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija UNICEF procjenjuju da ovako da od, od, otprilike 100, 140 milijuna žena živi s posljedicama ove prakse i u Europskoj uniji otprilike pola milijuna žena živi sa posljedicama ove prakse. Dakle, to je ekvivalent e, populacije jedne zemlje kao što je Malta. Znači, pola milijuna žena u Europskoj uniji koje žive s tim posljedicama i još 180 tisuća žena su e, žive u prijetnji od FGM-a godišnje. Dakle, ovo su samo dakle procijenjene brojke, međutim dovoljno su značajne kako bi e, zajamčile potrebnost mjera zaštite žene i djevojaka od ove prakse. Dakle, o čemu se radi u Europi? Istraživanje i posebice istraživanje iz 2013. E, pokazuje da postoje mnoge izazove u Europi koje treba dobro procijeniti i kojima se treba pozabaviti kako bi se moglo učinkovitije boriti protiv toga. Dakle, prikupljanje podataka, preventivne mjere, jačanje kapaciteta stručnjaka, nužnost zajedničkog pristupa implementaciji zajedničkih praksi u međunarodnom e, zaštiti silu, e, također e, pružanje usluge bez stigmatizacije i potreba za kulturološki osjetljivim uslugama, te potreba da se e, uklone prepreke za kazneni progon FGM-a. Zašto? Znači, uze, uzevši u obzir najbolje interese djece. I doista inzistiram na tome, jer e, to je ono gdje treba puno istraživati. I posljednja stvar koju treba uzeti u obzir u europskom kontekstu svakako je potreba za procjenom negativnog učinka ESGM-a za EU agendu za ljudska prava kao i za agendu za razvojnu suradnju. Dakle, gdje smo sada? Zahvaljujući e, regionalnoj i nacionalnoj mobilizaciji raste svijest o ovom problemu u Europi a posebice u s prethodnim godinama kada su mnoge zemlje u Europi smatrao je da se FGM ne pojavlja često u Europi ili ne prakticira u njihovim željama i FGM u Europi nije se smatralo pitanjem kojim se EU treba baviti. A sada 2015. sa velikim zadovoljstvom E, možemo reći da postoji politička volja za iskorjenjivanje ove prakse na europskoj razini i na međunarodnoj razini. Kako se to dakle odražava na legislativni e, okvir e, i politike? A koji trebaju biti okvir za sve e, dionike koji se bave ovim pitanjem. Dakle, na međunarodnoj razini imamo e, Generalnu skupštinu UN-a, rezoluciju usvojenu 2012. koja podcrtava e, i nužnost da sve relevantne institucije se bave aktivnostima za prevencijom FGM-a te da zaštite žene koje su pod prijetnjom toga u Europi. I EU također je odgovorila na poziv un i to putem usvajanja e, komunikacije Europske komisije iz 2014. o eliminaciji FGM-a gdje su navedene mjere koje će EU podupirati i implementirati u smislu prevencije i protekcije i u međunarodnim e, i u e, nacionalnim politikama. Dakle, ova komunikacija Europske komisije usvojena je od strane ovog parlamenta, znate da ste učinili rezolucijom iz 2014. Ali europskim vladama, od strane europskih vladi, jer je vijeće za pravosuđe i vanjske poslove e, odlučilo upravo to. Dakle, i tri ključne institucije Europske unije su se Eh, obvezala da će kolektivno djelovati u okviru svojih kompetencija, ali kolektivno u smislu eliminacije FGM-a. I treći element svakako koji treba naglasiti je konvencija iz Istanbula. Dakle, ova konvencija kaže da je FGM pitanje s kojim se treba baviti u Europi, da je to praksa u okviru nasilja prema ženama i podsjeća svoje države potpisnice eh, da sve mjere koje su usmjerene prema iskrenju FGM-a se ne, treba usvajati zasebno, nego kao dio šireg pravnog e, odgovora i politika za iskorenjivanje FGM-a. I to je upravo odluka mnogih članova ovog doma. I kad sam već spomenula konvenciju iz Istanbula, želim vam još spomenuti ovaj vodič koji smo sastavili sa Vijećem Europe i objavili prošle godine kao u, i u okviru isto Amnesty Internationala gdje je ocrtano kako se obveze iz Istanbulske konvencije primjenjuju na pitanje FGM-a. I kopija ovog vodiča možete naći na ulazu, uzmite jednu, a ja ću rado s vama e, raspraviti kasnije o sadržaju ovog vodiča. Dakle, evo da zaključim. Dakle, pogledate ove korake za razvoj aktivnosti za iskrenjivanje prakse FGM-a, mi smo sada u fazi gdje postoji politička volja i gdje se ova politička volja pretvorila u legislativne akte i politike. I moramo također reći da je u tome odigrao veliku ulogu Europski parlament e, znači u postizanju ove faze. Ali, e, koja je garancija e, provedbe ovih obveza i kako osigurati održivu političku volju i aktivnost. To su dakle dva ključna izazova s kojima smo suočeni i u ovom smislu ponovno e, rad Europskog parlamenta nije završen i nadamo se da ćete pomoći u osiguranju da ćemo nastaviti raditi unaprijed, a ne unazad u smislu političke volje i pitanje i uloga e, Europskog parlamenta je da propituje odluke, konfrontira komisiju, podsjeća na te obveze koje su preuzete. Dakle, ključno je osigurati da FGM ne bude zaboravljen u sljedećoj strategiji rodne jednakosti, i to također niti u sljedećoj strategiji ljudskih prava koju će Europska unija usvojiti kao svoju vanjsku politiku, te je također važno osigurati da se FGM ne zaboravi kada će EU raditi na novom akcijskom planu e, za e, rodno svješne politike. Te nadalje dopustite da kažem e, recimo stvari koje, na koje možete uputiti druge agencije ili institucije u okviru sadašnjeg akcijskog plana za FG. Dakle, o prikupljanju podataka. EU e kreće napred na ovom području, postoje studije o prevalenciji koje se trenutno provode, ali, dakle, postoji ali, moramo osigurati da kada se naručuju ovakve studije i kada ih razvija komisija ili agencija, Treba također osigurati da te studije uključe odgovarajuće profesionalce, statističare, demografe, te da ti stručnjaci uključeni na pravi odgovarajući način, zbog čega treba razmisliti kako razviti procedure i metodologije koje će osigurati da se najsposobniji profesionalci s najviše znanja uključe upravo u ove aktivnosti. Što se tiče prevencije, ključno osigurati da se osigura dovoljno e, resursa za prevenciju. Dakle, bolje je spriječiti nego liječiti, znači trebaju nam resursi za to pitanje, kao i resursi koji će biti usmjereni na e, one zajednice žene koje su pod najvećom prijetnjom i to kako e, provodeći aktivnosti za mijenjanje stavova Znači, e, to nije aktivnost koja će dati rezultate za dva tjedna, nego će imati dugoročni učinak i rado ću vam pokazati e, e, neke članove naše mreže koji rade na terenu u našoj mreži na ovim aktivnostima. Zatim potpora u obuci stručnjaka i profesionalaca. Znači imamo i platformu za stručna znanja na, u našoj mreži koji su smjerni prema raznim strukama i njihovim stručnjacima, ali svejedno za vas, vaša će uloga biti ključna za e, upućivanje na odgovarajući pravni okvir direktive o ženskim pravima i o azilu, jer upravo tu je potrebna specializiranja potpora za e, žrtve rodnog nasilja ili problema i za obuku stručnjaka. Nadalje, što se tiče kaznenog progona, odnosno najboljeg interesa djeteta, jer ja ta dva elementa uvijek e, poveze. Znači, vidim da e, je to jedan od ključnih elemenata, pa molim e, uvažne zastupnike da pitanja ovog, ova pitanja postave i komisiji i postave ovo pitanje progona počinitelja, jer tu se zapravo ne istražuje previše, a nama je pak najviše e, bitno da je najbolji interes djeteta e, upravo u središtu svih aktivnosti zajedno sa kaznenim progonom. I na kraju povezano sa vanjskim djelovanjem Europske unije. 2015. bit će ključna godina za agendu za razvoj, pa podsjećam da FGM ne smije biti zaboravljen u razvoju održivih razvojnih ciljeva i da se treba pojaviti u ključnom završnom dokumentu zajedno sa drugim štetnim praksama. A što se tiče vanjskih djelovanja, postoje još niz drugih aktivnosti koje se već provode, ali još e, treba svašta učiniti. Na primjer, zanimljivo bi bilo da, pre, pitate službu za vanjsko djelovanje što čini po pitanju e, E, toga što rade recimo izaslanstva i šefovi izaslanstva po ovom pitanju. Dakle, evo to su neke stvari s kojima, o kojima sam željela govoriti prema vama. Ali naša mreža koja radi sa nizom dionika vam je na raspolaganju, a ja ću rado i odgovoriti na vaša pitanja nakon Andrine prezentacije. Zahvaljujem. E, muchas gracias a la señora Petit. Zahvaljujem gospođa Petipa. Dakle, još zahvaljujem, još jednom zahvaljujem na prezentaciji e, koja mislim da je bila vrlo zanimljiva i informativna. Sad imamo sljedeću prezentaciju nakon čega ćemo imati raspravu sa članovima odbora. Znači sljedeća govornica je gospođa Andra Fonkman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 dobro jutro, zahvaljujem odboru FEM na ovoj prilici. Dakle, da HCR pred vama govori o FGM-u i o pitanjima azila. FGM je ozbiljno kršenje ljudskih prava i e, za sobom kazneni progon e, u smislu konvencije o e, izbjeglicama iz 1951. 51. godine. To je e, oblik nasilja prema ženama, kršenje temeljnih ljudskih prava kao prava na život, prava na e, slobodu od mučenja, nehumanog i degradirajućeg postupka, pravo na zdravlje i pravo na slobodu izbora. I stoga također povlači e, nejednakost između muškaraca i žena. dakle pogledamo statistike, mi smo 2012. i 2013. napravili određene istraživanja o tome e, o na ženama i djevojkama koje dolaze iz zemalja koje prakticiraju FGM-a dolaze u Europske uniju. I između 2008. i 2011. radilo se u prosječno 20.000 tisuća žena i djevojaka koje dolaze i traže azil iz zemalja koje prakticiraju FGM. I vidjeli smo tijekom godina da taj trend raste u Europskoj uniji, znači žena i djevojka koje dolaze iz takvih zemlja. Na primjer, 2013. radilo se već od 25 tisuća žene i djevojaka koje su e, iz takvih zemalja dolazile u Europsku uniju, a 2014. taj je broj još više porastao. Dakle, vidjeli smo, na primjer, krajem e, rujna prošle godine, već se radilo o, dva, o e, Znači to samo do kraja rujna 22,5 tisuće žena i djevojaka koje su tražile azil u Europskoj uniji. Znači ako bi nastavili u 2014. istim trendom to bi bilo ukupno otprilike oko 32 tisuće djevojaka i žena iz takvih zemalja. Na ovom grafikonu vidite ovu iscrkanu e, liniju koja je prognoza za broj e, zahtjeva za azil e, djevojaka i žena iz takvih zemalja. Znači ova žuta linija je broj žena i djevaka koje su tražile azil u Europskoj uniji, a plava linija pokazuje broj žena i djevaka koje dolaze iz zemalja FGM-a i vidimo da je ovaj trend u porastu. Ako to usporedimo sa ukupnim brojem e, tražitelja azila koji su došli u Europsku uniju proteklih godina, 2013. radilo se oko 350 tisuća e, e, tražitelja azila muškaraca i žena 2014. Vidimo krajem e, rujna da smo imali velike brojke, na primjer, posebice Sirijaca i eritrejaca. jer znamo da je Eritreja također zemlja koja prakticira FGM i to sa visokom prevalentnošću. Napravili smo procjenu temeljem ukupnih e, prijava 2014. za azil. E, uzimajući u obzir ukupni broj zahtjeva za azil e, do kraja rujna 2014. i dobili smo procjenu od otprilike 8% ukupnih 8% od ukupnog broja tražitelja azila koje dolaze upravo iz tih zemalja, što je prilično veliki broj u odnosu na ukupni broj. E, dakle, ovo je popis zemalja u kojima se prakticira FGM, 30 zemalja koje su ovdje prikazane, međutim postoji i druge zemlje, e, na primjer gdje se FGM radi uz medicinsku potporu u Aziji i u Iraku koji nije ovdje napisan na popisu Kurdist jer samo u kurdistanskoj regiji se prakticira, znači dobro da ne e, brojke, pa smo samo uključili zemlje sa visokom prevalentnošću, a zemlje označene crvenom imaju prevalenciju od više 80%. I zapravo nećete se, evo sjećate se da sam vam rekla brojke za zahtjeve za azil iz Eritre za 2013. i 2014 gdje je e, i ukupni broj e, zahtjeva za azil upravo iz Eritreje vrlo visok i muškarca i žena. Dakle, evo tko su to, e, koji profil e, imaju tražitelji azila, zašto traže zaštitu i dolaze u Europsku uniju. Naprimjer, postoje žene i e, djevojke koje bježe iz svojih zemalja i traže azil od, zbog straha od obrazivanja. I također imamo muškarce i žene koji su provodili kampanje protiv SGM-a i zatražili stoga za, zahtjev, e, za, e, zaštitu Europske unije, pa roditelji koji ne žele da njihove djevojčice budu podvrgnute FGM-u pa su tražile zaštitu od vlastitih vlada u internacionalnom okruženju. Jer e, zakoni se, čak i ako postoje, ne provode na razini zajednica. Zatim imamo primjere osoba koje su pod pritiskom obitelji ili okruženja, E, da se podvrgnu toj praksi. Također imamo žene i djevojke koje su već e, bile podvrgnute toj praksi, koje dolaze u EU i koje e, su se također borile, koje su se bojale ponavljanja tog postupka kad bi ih se vratilo natrag. Znači, postoje određeni razlozi zašto se e, te djevojke žene ne mogu vratiti ili ne bi smjele vratiti kuće da ne bi bilo ponovno podvrgnute obrazivanju. Dakle, e, pregled e, ovog situacije na razini Europske unije. Ne radi samo oni koji traže zaštitu od te prakse, nego oni koji žive s posljedicama te prakse i Europska unija preuzela je odgovornost, e, znači institucije, parlament, komisija i zemlje članice. Neću sada ići u sve razvoje kojima smo govorili proteklih, e, kojima smo se bavili proteklih godina, ali e, ima rezolucija parlamenta 2012. i također trenutno E, također imamo i AIG izvješće koje je također e, o bitno o migrantskim zajednicama koje su, kojima preti ova praksa. Pa plan e, iz 2014. komisije za eliminaciju FGM prakse. Pa zaključci vijeća o prevenciji i suzbijanju, pa Istanbulska konvencija. Znači postoje vrlo važni ključni momenti u našoj borbi protiv FGM-a. I također vidjeli smo i u području azila da su već učinjeni važni koraci od strane komisije, ali i parlamenta i vijeća kako bi se dogovorile odredbe u e, zakonima o azilu e, koje se bave ovim pitanjem. Znači, direktiva o kvalifikacijama također daje parametre zemljama članicama kako bi mogli utvrditi tko može E, biti za, e, podvrgnut zaštiti prema međunarodnim propisima te da zadrži klauzulu o FGM-u koja je oblik e, rodnog nasilja i također direktiva o postupcima azila koja osigura da sve žene imaju pristup postupku azila i također potrebe posebne potrebe i prava za žrtve mučenja, također direktiva o uvjetima prihvata koja također sadrži e, odredbe gdje je potrebno uspostaviti odgovarajuće sustave prihvata osjetljive, e, znači rodno osvještene, a posebice za žrtve fgm znači kao oblika mučenja. Te postoji obveza u direktivama, uključivši u direktivi o uvjetima prihvata i direktivi za, za postupke azila, da se procijene posebne potrebe osjetljivih e, aplikanta Dakle, postoje važne odredbe koje su sad već uspostavljene u europskom pravu, uključujući i akiju koji se odnosi na Mi smo 2014. napravili studiju i primijetili smo da kroz svom istraživanju nismo imali puno podataka o ženama i koje su tražile azil u EU, a koji su bile podvrgnute ove praksi ili su tražile od straha od ove prakse za azil pa smo napravili statističku analizu koja se zove Too much pain, previše boli. Imamo rezultate pred sobom i ovo je prva sveobuhvatna analiza Evgema i azila Europske unije. Drugi izvješće više govore o migratskoj zajednici. Dakle, u ovom izvješću, a moram samo upozoriti da ovo izvješće pokriva podatke između 2008. i 2011. Dakle, možda možda u sadašnjem stanju stvari postoji promijenjena dinamika stvari, ali e, ono što smo mi utvrdili da je 10% podnositelja zahtjeva dolazi iz zemalja FGM-a, tražila u Belgiji i Njemačkoj, preko 20% Francuska, Finska, Grčka i tako dalje, a preko 60% u Italiji i Malti. I sada, sada ažuriravamo statistiku i vidimo da postoje indikacije da postoje neke promjene u trendovima za e, tražitelja azila u Europskoj Znači, što se tiče ovog istraživanja iz 11. do 8. do 11. To, vam, to je sada ovdje prikazano. Evo, Malta e, je recimo zemlja koja je primila najviše zahtjeva za azil. Naranđasti justice ovi 20%, ovi žute 10%. Također smo pokušali napraviti neka istraživanja o tome koliko e, se e, e, znači koliko je zahtjeva za, doista navelo FGM kao razlog znači gdje je to bio ključni motiv za odobravanje međunarodne zaštite. Međutim, to su samo indikativne brojke istraživanja, još će trebati više istraživanja u ovom smislu. A sada kada pogledamo neke od preporuka i neke od e, stvari koje još nedostaju, Liz je već rekla nešto, ali što se tiče sustava azila, potreba, potrebno je nabaviti bolje statističke podatke, E, i na primjer tko je bio glavni podnositelj zahtjeva muškarci ili žena ili to prva ili e, daljnja prijava i tako dalje ili je to po žalbi ili e, u prvo stupnju. Također je važno da po prihvatu se osigura od, od, odgovarajući odgovor i mehanizmi kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe E, žene i djevojaka koje su ili prošle u praksu ili im prijetila praksa. Te također e, ono što e, mi se zalažemo je veća osviještenost u sustavima azila o tome što učiniti kada imamo aplikante iz, ili djevojku ili ženu iz zemlje sa visokom prevalencijom FGM-a, te je potrebno utvrditi koje su to posebne E, točke osjetljivosti treba osigurati e, da možda postoji rizik e, za te žene, te također razvoj odgovarajućih materijala. Ono što također nedostaje su informacije iz zemalja podrijetla kako bi se utvrdila povezanost s ovim praksama i e, jer e, tražitelji azila iz e, UNHCR-a, iz podataka UNHCR-a, na primjer vidimo da ponekad kad se odobri zahtjev roditelji ne dobiju odobrenja. to je nešto što treba pogledati. Nadalje, treba E, komisija osigurati da se pitanje azila i ovo pitanje e, sustavno provodi e, u svim platformama Europske unije i pod svim kompetencijama Europske unije, ne na fragmentiran način. Znači nama bi bilo važno znati kako ide implementacija direktive o kvalifikacijama i također ako imamo implementacijsko izvješće za kvalifikacijsku direktivu kako se e, razmatraju zahtjevi za žrtve FGM-a, nadalje kako se e, implementiraju e, odredbe direktive o postupcima azila i tako dalje na te nadalje što se tiče postupaka pri pri bavljenju zahtjevima azila i također e, uključivanje ovog pitanja u sve relevantne rasprave, u svim relevantnim institucijama, posebice institucijama Europske unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom izlaganju koje je bilo vrlo korisno za sve nas. Zato što nam omogućava da se sretočimo na teme kod kojih postoje još otvorena pitanja, posebice u kontekstu azila. Imamo 15 minuta sada za nekoliko pitanja ili komentara, pa možemo onda i govornicima dati priliku da odgovore na pitanja. Pozivam vas da postavljate konkretna pitanja. E, pitanja ne može biti duže od dvije minute Htjeli bismo da svi imaju priliku uzeti riječ. Morba, izvolite. Zahvaljujem. Stvarno je čudno zamisliti da 500 tisuća žena koje živi u Europi su podvrgnute FGM-u i koje su preživjele ovakav traumatični događaj u svom životu a to je genitalno sakačenje. Imam dva pitanja za govornice. Kao prvo, kako možemo spriječiti situaciju u kojoj obitelji koje žive u Europi, a dolaze iz ovakve e, drugačije kulturalne pozadine, to doživljavaju. Ovdje govorimo zapravo o kulturnom ponašanju zato što mlade djevojke i žene bive podvrgnute sakačenju prije početka seksualnog života. Vidjeli smo da europski građani vrše te zahvate. Možda doktori, medicinske sestre, bolničari koji izvode ovakve eh, zahvate trebali biti upozoreni jer jasno je da se radi o praksi koja nije dozvoljena. Ako govorimo o stručnjacima iz ovih e, kulturnih krugova, što imamo na raspolaganju kako bismo se obratili onima koji vrše ovakve zahvate. Također se brinem za imidž ovakvih žena i za njihovo poimanje u društvu u kolikoj mjeri mi vidimo da postoje osobe koje dolaze iz drugih kultura, to su muškarci i žene i koji se time bave. Trebali bismo im dati više informacija o pravima žena. Ovdje trebaju postojati jednake mogućnosti i trebamo govoriti o dostojanstvu muškaraca i žena. Postoje minimalni standardi u Europi i mi ih imamo. Ne mogu jednakost i um, ravnopravnost biti um, negirane zbog uh, multikulturalnosti. Ako ljudi žele ovdje živjeti, onda moraju prihvatiti to da je dostojanstvo žene jednako dostojanstvu muškarca. To znači da e, će se neki ljudi morati odreći nekih kulturnih specifičnosti, inače će kršiti ljudska prava žena. Zahvaljujem na ovom komentaru. E, molim vas, još jednom vas upozoravam da imate samo dvije minute na raspolaganju za pitanje. Gospođa Hent, izvolite. Zahvaljujem. Drago mi je što sam imala priliku čuti ovako zanimljivo izlaganje. Jer genitalno sakačenje žena e, je pitanje s kojim se ne bismo danas bili pozabavili kad ne bismo e, bili toliko aktivno, da nismo bili toliko aktivni u prošlosti oko borbe protiv e, tog fenomena. Ja se time bavim već godinama, drago mi je što danas govorimo o tome. Dobivam telefonske pozive liječnika koji plaču na telefonu, žale se zato što ne mogu pojmiti da žene i djevojke dolaze kod njih u strašnom stanju i da ih onda oni takve primaju. Zato je jako bitno zajedno raditi na obuci na europskoj razini. Što mi možemo učiniti kako bi liječnici također shvatili na koji način prihvatiti te žene i djevojke koje predstavljaju svijet koji oni ne poznaju. Mi smo se pozabavili ovim temama i u direktivi o azilu i imigraciji. Radi se o ženama i posebice djevojkama koje su e, pod rizikom e, genitalnog sakačenja. Je li danas moguće protiviti se e, mogućnosti da se genitalno sakačenje ipak vrši. Zahvaljujem. Hvala, pokušat ću biti kratka. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Zahvaljujem odboru FAM što je otvorio raspravu o toj temi. Jedan od ključnih elemenata koje sam vidjela proteklih nekoliko godina je što postoji velika promjena. Mi sada naime govorimo o tome, to je najbolji način da nešto promijenimo zato što se ta praksa vrši e, i godinama, ali posebice zadnjih nekoliko godina. U e, mom, mojoj državi, on imamo ministra koji je uspio tu temu staviti na dnevni red i vrlo je uspješan u tome. Mislim da trebamo e, vršiti bolji kazneni progon u Ujedinoj Kraljevini imamo jedan takav slučaj koji se ne radi samo o FGM-u, nego se radi o e, ženi e, koja treba se vratiti na tržište rada. E, radi se o temi o kojoj moramo govoriti. Svi zajedno moramo govoriti o genitalnom sakačenju žena. Radi se o pozivu ne samo našim E, gošćama danas nego svima vama. Moramo i dalje govoriti o FGM-u. Hvala. Zahvaljujem, gospođu Weber. A sada, gospodin Sebastian, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem našim gošćama koji su danas održali izlaganje i koji su nam dale jako potrebne podatke. Htio bih postaviti dva konkretna pitanja. Postoje razlika između e, broja slučajeva koji se dovode pred sud u sklopu suda, 41 slučaj u proteklih nekoliko godina. Dok u komunikaciji Europskog parlamenta iz 2012. se govori o 50 tisuća žrtava, 80 tisuća žena koje su u opasnosti. Što mogu institucije u Europi učiniti kako bi pozvale žene da o tome govore, kako bi one dovele e, slučaj pred sud. Imamo specifičnu temu ovdje. A osim toga, e, ekstrateritorijalnost kao problem. E, želimo li progoniti ta kaznena djela i u državama izvan Europske unije gdje se ta nedjela čine? Ali u nekim državama se ne primjenjuju ista načela što možemo tražiti od komisije kako bi to kazneno djelo bilo progonjeno čak i kad se vrši izvan Europske unije. Zahvaljujem. Evo jedno kratko pitanje. Znači, vi ste stručnjakinje, pa mene zanima sljedeće. Znači, smatrate li vi e, da je smisleno, znači, kada se provode medicinske e, provjera ili liječnički pregled pri prihvatu azilantica, bili dobro to bilo provesti pri prihvatu. Znači, s jedne strane to je dobro zbog statističkih razloga da se vidi kakve žene dolaze, ali s druge strane to je ipak e, utjecanje na e, integritet žene, znači provesti takvo, e, medicinsko, medicinsko, medicinski pregled na ženama koje su tek došle zanima me vaše mišljenje. Zahvaljujem na ovom sažetku. Gospođa Arena, a nakon toga odgovor naših košća. Hvala lijepa. Vrlo kratko, nisam mogla čuti sva izlaganja, ali naravno pročitat ću izvješća. Zanimaju me dvije stvari. Vezano uz politiku azila. Danas zapravo postoji politika izgona. I zapravo veliki broj e, zemalja zapravo prakticira takvu politiku. Međutim, kada se radi o pitanjima genitalnog sakačenja žena, vidimo da postoje zemlje koje se zaista trude kako bi se takva praksa spriječila. Statistički gledano možemo reći da određene zemlje imaju bolje rezultate. Međutim, čak i u nekim zemljama koje imaju dosta dobre rezultate u smislu suzbijanja te prakse, možemo vidjeti da postoje male enklave u kojima se to i dalje prakticira takva praksa i često se događa zapravo da se žene vraća u te zemlje, odnosno upravo u te male enklave unutar zemalja gdje se ta praksa i dalje provodi. Što se čini po tom pitanju? Postoje dakle sporazumi koji su potpisani, koji se odnose na dobrovoljni povratak žena, međutim izuzetno je važno reći da eh, te žene koje se, neovisno o tome li to dobrovoljno ne, vraćaju u svoje zemlje a moraju biti zaštićene. Što se čini po tom pitanju. Zahvaljujem gospođi Arena. Prije nego što sada dam riječ e, našim gošama kako bi odgovorile na vaša pitanja, podsjetit ću vas na to e, da ćete njihove prezentacije dobiti e-mailom e, kako bismo svi imali potrebne informacije. Hvala, htjela sam upravo to pitati, zamoliti kolega, kolegica Bezer eh, da nam pošalje prezentacije e-mailom. U redu. Eh, čuli smo čitav niz pitanja, sada dajem riječ eh, gospođi Petipa kako bi odgovorila na ta pitanja. Zahvaljujem. Danas se o FGM-u također održava druga konferencija paralelno sa ovim događajem danas. Htjela sam samo to reći. A što se tiče prevencije, što možemo učiniti? Rekla sam da kad se govori o prevenciji, važno je planirati djelovanja koja će djelovati u zainteresiranim zajednicama. Dakle, tu se ne radi o izmišljenju tople vode, nego trebamo vidjeti koja je situacija u pojedinim državama. Biće mi drago samo podijeliti neke informacije o postojećim projektima e, za prevenciju. Neke primjere pronaći ćete i u e, vodiču o konvenciji. Dakle, uvijek se pozovite na taj vodič. E, radi se o nečemu na što mi uvijek pozivamo. Još uvijek nismo dovoljno učinili. Korištenje postojećih instrumenta je jako važno i zato se želim pozvati na e-učenje e, koje je obuhvaćeno u našoj mreži postoji vodič u različitim, na različitim jezicima i mi se ovdje obraćamo stručnjacima u zdravstvenom sektoru. Na taj način mi dijelimo postojeće prakse s drugima, ali vidimo koja je uloga Europske unije. Europska unija mora dati sredstva za ovakvu praksu, mora stvoriti platformu. Europska unija već radi na tomu, ali države članice trebaju također biti uključene u, u izobrazbu i moraju osigurati postojanje pravih kurikuluma i e, obrazovanje kvalitetnih stručnjaka. Moramo pozvati države članice da provedu obveze koje su preuzele u sklopu konvencija, u sklopu direktive o azilu i e, da poboljšaju situaciju u obrazovanju. Moraju osigurati da će obrazovati prave stručnjake. Što se tiče kaznenog progona, i osiguranja toga da ženama da mogućnost da odu pred sud, e, to nije samo vezano uz pitanje FGM-a. Ja uvijek insistiram na tome da svako djelovanje vezano uz FGM bude uključeno u širu agendu za rodno osvješćivanje. To je zadaća parlamenta, žene moraju shvatiti koja su njihova prava i moraju znati da ne smiju prihvaćati apsolutno sve što se e, njima nameće vezano uz njihovo tijelo. Zato je bitna, e, bitno stvaranje kapaciteta i osvješćivanje građana. I još je posljednje pitanje bilo je u vezi sa e, liječničkim pregledima. To je jako teško pitanje koje je, nas je dovelo do mnogo kontroverznih rasprava Liječnički pregled e, treba se sagledati vrlo oprezno kao instrument zato što je to osjetljiv trenutak za žene i djevojke, tako da o tome trebamo još bolje porazmisliti. Eh, za nekoliko minuta morat ću otići, nažalost, ali na raspolaganju sam vam za bilo kakvo eh, pitanje koje imate vezano uz FGM i vezano uz to što vi kao članovi parlamenta možete učiniti u tom pogledu. Eh, moj kontakt ćete dobiti pa se veselim raspravi s vama. Zahvaljujem. Signora tiene, tiene la palabra. Yes, thank you. Yes, Zahvaljujem. Vezano uz prvo pitanje, htjela bih odmah odgovoriti kako možemo izbjeći FGM. FGM je ponekad duboko utkan u pojedinu kulturu. Na taj način odgovorit ću i na druga pitanja koja ste postavili. Što je jako bitno? E, mi imamo veliko iskustvo u kampovima za izbjeglice. Shvatili smo da se radi o lošoj kulturnoj praksi i na taj način treba to spriječiti, treba govoriti o štetnim učincima ove prakse, treba govoriti o alternativama e, u toj praksi koja označava prelazak iz e, mladenačke dobi u zrelu dob za ženu. E, tražitelji azila se obično smještaju u e, institucijama u državama članicama i treba osvijestiti važnost tog trenutka. Cilj e, nam treba biti ne samo žene i mlade djevojke, nego i muškarci. Oni moraju biti uključeni u ovu raspravu. E, ovdje imamo mnogo primjera iz, iz kampovima za izbjeglice, ali tu se treba svakako pozabaviti i vjerskim vođama u nekim e, državama naime se e, vjera koristi za promociju FGM-a. E, mislim svakako da, kao što je gospođa Beda rekla, mi moramo govoriti o FGM-u, moramo e, o tomu govoriti i jer smo vidjeli da se mnogo toga promijenilo proteklih nekoliko godina nakon što je rasprava o tome otvorena. Pojavnost u Europi postoji. E, mnogo godina smo mislili da se to događa samo u Africi, ali nije tako. Moramo govoriti o našim iskustvima u sklopu UNHCR-a i to je stvarno ključno. Posljednje pitanje bilo je vezano u zdravstvenu njegu. Mi smo stvarno stručnjaci u tom pitanju. Zdravstvena njega nije jedini odgovor u ovakvim slučajevima. Ne možemo na taj način zaustaviti takvu praksu. I bilo je još jedno pitanje vezano uz povratak u matičnu državu ili u državu iz koje žena neće biti izbačena. To je jako bitno. Neke države se smatraju sigurnima što se tiče FGM-a, ali se zapravo i tamo prakticira FGM. E, u mojoj preporuci sam to i rekla. E, nemamo dovoljno informacija o tome gdje se vrši FGM i u kojim zajednicima, koje su etničke skupine koje su zahvaćene. E, postoji jaz u pogledu informacija o pojedinim državama imamo i također alternative. Ako žena e, traži azil i onda se njezin zahtjev odbije, trebamo vidjeti e, kamo je možemo smjestiti, u koji drugi dio države ili u neku drugu državu. Ako e, je žena sama ili ako se radi o mladoj djevojci, možda nije dobro prebaciti u drugi dio države. Kako će na nju gledati ako mm, zajednica budu znala, bude znala da dolazi iz druge zajednice, iz drugoga klana? U tom slučaju bi žena mogla imati problem s integracijom u novu zajednicu i to bi bilo jako relevantno. To je jako važno pitanje i mi kao UNHCR vidimo da trebamo provoditi više istraživanja u tom području. Na primjer, Europski ured za e, potporu e, azilu također radi na tomu. Osobe koje su doživjele nasilje, seksističko nasilje, također se obraćaju u uredu i iz naše perspektiva UNHCR-a e, potrebno je raditi na tom području. Hvala. Zahvaljujem gospođi Vonkeman na ovom e, objašnjenju. E, već smo održali danas jako važnu raspravu koja je bila i zanimljiva, tema je bila jako bitna. Nadam se da ćemo nastaviti raspravljati o toj temi jer je moguće da ćemo tijekom veljače na plenarnoj sjednici imati raspravu o tom pitanju. Zahvaljujem na poslu koji ste odradili i koje dalje radite u sklopu vaših organizacija. Ovaj parlamentarni odbor daje vam punu podršku. I mi također želimo ukloniti ovu vrstu nasilja protiv žena i mladih djevojaka možda bismo sad mogli otići na kratku stanku, dvije minute, e, kako bismo omogućili izmjenu govornika za pultom, a nakon toga ćemo imati obraćanje predsjednika. Izvolite. Oui, il donc tu Queridos colegas, vamos a, a dar comienzo. Poštovani kolege i kolegice, prelazimo sada na drugu točku, odnosno sljedeću točku dnevnog reda. sat vremena na raspolaganje za predstavljanje e, latvijskog ministra, izlaganje i predstavljanje programa predsjedništva vijeća. S nama je predsjedni, e, ministar socijalne skrbi Augulis. Ne znam jesam li dobro izgovorila vaše ime. Ova Rasprava je u sklopu tradicionalnog predstavljanja programa predsjedništva vijeća na početku svakog e, predsjedanja. Posebice danas ćemo govoriti o temama za koje smo mi nadležni. Ministar socijalne skrbi je nadležan za ove teme kojima se mi bavimo, to je rodna ravnopravnost Dakle, zahvaljujem ministru Augulicu koji je danas ovdje s nama. Imate otprilike 15 minuta za e, uvodno izlaganje, nakon toga ćemo imati komentare i pitanja kolegica i kolega. nakon toga ćemo zaključiti vašim e, izlaganjem, odnosno odgovaranjem na pitanja i komentare. Zahvaljujem još jednom što ste ovdje s nama. Izvolite, imate riječ. Ja, e, cijenita iz kundze, cijenitas deputat, cijenite deputāti, dāmas un kungi. Esmu pagodināts par šo iespēju šodien ar jums pārunāt Latvijas. E, da, zahvaljujem. Dakle, kada govorimo danas o prioritetima predsjedništva, latinskog predsjedništva vijećem e, u ovom e, pitanju, pitanju ravnopravnosti spolova. Dakle, najvažnije što sam želio danas reći, e, a u ovom kratkom vremenu, obzirom da to nije bilo malo jednostavno, govoriti o tome u jednoj točki. Dakle, pitanje ravnopravnosti spolova je vrlo široka tema i mi imamo e, također u okviru našeg nacionalnog programa e, razne e, integrirane projekte i programe. Tako smo se odlučili i problem je ravnopravnosti spolova. Željeli smo razmatrati integrirano u raznim područjima politika. Ali najvažnija područja su zapošljavanje, zapošljavanje socijalna politika, zdravstvo i razvojna suradnja. Te mi, ako mi dopustite, sada bih dao možda nekoliko detaljnijih e, informacija o tome. Prije svega, ne bih nešto reći o području zapošljavanja socijalne politike. Dakle, to je u nadležnosti e, odbora e, e, Europskog vijeća EPSCO i u ovom okviru cilj nam je stvoriti inkluzivno i održivo tržište rada. To je važno zato što želimo doprinijeti ponovnom uspostavljanju i ponovnom uzletu europske privrede uz poštivanje ljudskih prava. Na primjer, u ovom kontekstu zapošljavanje žena igra posebno važnu ulogu. to je također važno u kontekstu strategije Europa 2020. i u okviru e, posebice ciljeva ove strategije e, u području zapošljavanja socijalne politike te borbe protiv isključenja i siromaštva. E, zapošljavanje žena u E, radnoj dobi je otprilike 12% manja od zapošljavanja muškaraca u istim, e, e, istim dobnim skupinama. Zbog čega je to tako? Prepreke su, na primjer, odgovarajuće službe za zbrinjavanje djece, nedostatna potpora obitelji, te Također, e, objem, obam, obima roditelja treba pomoći, znači da se roditelji više uključe u obiteljske, e, obiteljske poslove. Upravo su to pitanja koja uh, predsjedanje vijećem želi uključiti u zaključke vijeća o inkluzivnim tržištima rada i oni će također biti e, važni u e, okviru rada vijeća i zaradit ćemo konkretne predloge za zemlje članice i komisiju. E, želimo dati konkretne predloge o smanjenju prepreka kako bi se žene mogle u većoj mjeri uključivati u tržište rada, te također zalagati se za jednaku plaću za jednaki rad. razlike u plaći između muškaraca i žena na tržištu rada e, predstavljaju veliku prepreku za ravnopravnost spolova u području privrede i dakle e, potrebno je smanjiti e, na najmanju moguću mjeru ovu razliku ili je dokinuti što jer ta razlika između plaća muškarca i žena ima daleko sežne posljedice. Zato želi, vijeće želi nastaviti pod latinskim predsjedanjem sa već započetim radom i ovdje posebice se pozabaviti pitanjima koje do sada nisu dovoljno u mjeri uzeta u obzir, kao na primjer e, e, različite e, mirovine, odnosno mirovinska prava muškarca i žena. Naime, siromaštvo, nažalost, još uvijek ima jedan e, izrazito ženski karakter i ovdje e, posebice razlike u mirovinama igraju važnu ulogu. Naime, žene imaju u prosjeku 38% manje mirovine od muškaraca. I upravo zbog toga matrijsko predsjedanje vijećem E, izradi, izradit će dokument upravo za vijeće EPSKO za razlike u e, mirovinama između muškaraca i žena te za smanjivanje jaza u plaćama između muškaraca i žena. A posebice u višim e, dobnim skupinama. Do sada taj je problem nedovoljno razmatran i Europska će komisija za to izraditi prijedlog kako bi se pozabavila ovim problemom u suradnji sa e, vijećem EPSCO. Nadalje, u e, području zakonodavstva Latvija će zajedno sa komisijom raditi na direktivi za jednako zastupanje e, muškaraca i žena u odborima i nadzornim odborima e, tvrtke koje kotiraju na burzi. E, tu također imamo još nejednakost, naime žene u najvećim tvrtkama na burzi zastupljene su samo sa 18,6% u nadzornim odborima. I također i ovdje između zemalja članica postoje različite prerođbe o tome, kako uspostaviti i postići ravnotežu između e, spolova. Znači, relacijsko predsjedanje ovdje će nastaviti raspravu kako postići tu ravnotežu. Ono što želimo je integriran, integri, interdisciplinarni pristup rješenju ovog problema i ono što se tiče područja kompetencija EPSKA, e, samo da kažem nešto kratko o području zdravlja, odnosno zdravstva, ovdje je posebice e, bitno e, dati odgovarajuću težinu zdravom načinu života. U Rigi u maju držat će se konferencija na visokoj razini gdje će se govoriti posebice o zdravoj prehrani, kretanju, i jednakosti između djevojčica i dječaka i ravnopravnosti, a također i u vanjskoj politici Europska unija ostvaruje svoje ciljeve e, ravnopravnosti spolova i tu će latvijsko predsjedanje vijećem se baviti pitanjem ravnopravnosti spolova koji će imati vrlo visoku e, prioritet. Znači ovaj cilj e, ravnopravnosti spolova posebice e, se e, spominje i u okviru za razvoj e, nakon 2015. Želimo jačati mogućnosti žena za potuđivanje na tržištu rada i u gospodarskom smislu, što je jedan ključni temelj, kamen temeljac za agendu nakon 2015 i za pekinšku agendu također. Također ovdje ćemo surađivati sa nevladinim e, udrugama i organizacijama na konferenciji na visokoj razini kako bismo ženama omogućili bolji pristup tržištu rada. Dakle, kao i rani predsjednici vijeća, i predsjedatelji vijeća, mi ćemo također zastupati Europsku uniju na zasjedanju vijeća za ravnopravnost e, spolova e, naroda u Europi, e, u Yorku u ožujku 2014. Agencija za temeljna prava objavila je i ukazala E, ponovno e, na problem e, sa nasiljem prema ženama u Europskoj uniji. Naime, svaka treća žena u Europskoj uniji trpi posljedice nasilja prema ženama, što je golem problem i najvažniji način poduzimanja aktivnosti protiv toga je ravnopravnost žena de jure i de facto i stoga sam uvjeren da prioriteti latinskog e, predsjedanja koje je latinsko predsjedanje vijećem izabralo za svoj rad u ovom području ravnopravnosti spolova između ostaloga i e, ekonomsko osnaživanje žena da će doprinijeti tome da se e, smanji ovaj problem nasilja prema ženama. Na kraju želim e, Europskoj komisiji i Europskom institutu za ravnopravnost spolova zahvaliti na doprinosu za e, u izgradnji naše agende i zahvaljujem e, na pozivu, a sada zahvaljujem e, na vašoj pozornosti i očekujem vaše pitanja. Zahvaljujem, gospodine ministre. Prije, prije nego što krenemo s karima, Dozvolite da iskoristim ovu priliku i da postavim pitanje koje smo zapravo postavili već prošloga tjedna. Tada smo naime razgovarali sa osobom odgovornom upravo za ovo pitanje. Ja sam pokrenula jednu ideju i zapravo me zanima kako je stajalište vas kao i latvijskog predsjedništva. Zanima me naravno i vaše osobno mišljenje gospodine ministre koga imate. O čemu govorim? Govorim i situaciji koja se tiče direktive o porodiljnom dopustu. Mislim da je to jedan od prijedloga koji je iznijela komisija. Radi se naime o pitanju e, koje će biti povučeno. Ako se ne varam, prošli tjedan se glasovalo o programu rada komisije. Činjenica je da nije postojala mogućnost da se pronađe rješenje kako bi se s tim e, prijedlogom išlo dalje. Međutim, postojali su određeni specifični aspekti vezano uz direktivu o poredinom dopustu. Većina Europskog parlamenta e, zapravo je željela da se zadrže prijedlozi koji su izneseni i mene zapravo zanima je li moguće da se unutar radne skupine ili unutar predsjedničkog e, trija e, nastavi s raspravom o toj temi i postoji li ikakva mogućnost da se e, taj spis zapravo održi na životu. A sada bismo možda mogli krenuti sa komentarima Gospođa Morvaj prva ima riječ, izvolite. Imamo samo sat vremena na raspolaganju za raspravu. Nakon toga morat ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Svi imaju prilike sudjelovati u raspravi, ali vas ljubazno molim da se držite vremena koje je ograničeno za raspravu. Gospođa Morvaj, hvala vam lijepa. Hvala gospodine ministre, kao mađarica, kao žena. Od uvijek sam se nadala da kad zemlje koje e, dolaze iz bivšeg komunističkog sustava dođu na čelo Europske unije, odnosno predsjedaju Europskom unijom, da ćemo više govoriti o jednakosti ne samo između muškaraca i žena već i između bivših socijalističkih zemalja i starih država članica, odnosno novih i starih država članica. Govoreći o vašem radu e, i ovim pitanjima unutar europskog konteksta, rekli ste da vam je to jedan od prioriteta. Imajmo na umu migracije, migracije unutar same Europske unije također. Pretpostavljam da se radi o problemu koji e, je jednako zastupljen u drugim zemljama kao i u Mađarskoj. Mnoge zemlje prisiljene su napustiti svoju zemlju, primjerice Mađarsku, i vrlo često za sobom ostaviti svoje obitelji i djecu. Prisiljene su putovati u inozemstvo, u zapadne zemlje, kako bi iskušale sreću i potražile zaposlenje, bilo da se radi o e, čuvanju djece, pomoći starijim osobama i sl. Čišćenju, na primjer. To me zapravo pomalo potječa i na situaciju u zemljama trećeg svijeta. Prema vašem mišljenju, kakva su zapravo iskustva, e, kako takvi problemi utječu na život žena, posebice u zemljama bivšeg e, socijalističkog režima? Mnoge žene također prepuštene su samima sebi u takvoj situaciji. na primjer, u Mađarskoj se žene koje žive u e, malim e, mjestima osjećaju ponekad nesigurno. Zanima me koliko taj fenomen ugroze egzistencijalnih e, pitanja vezanih uz obitelj jest zastupljen i smatrate li da je on važan u kontekstu imigracijske rasprave? Hvala vam lijepa. Gospođa Čute, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja bih na samome početku željela čestitati našoj latvijskoj braći Razumijem da preuzimate veliku odgovornost. Radi se zapravo o prvom predsjedanju Europskom unijom i ja vam želim uspješno predsjedništvo i mnogo uspjeha u radu. Gospodine Augulis, gospodine ministre, e, veliko mi je zadovoljstvo čuti koji su vaši prioriteti kada se radi o ravnopravnosti spolova. Dozvolite da vam postavim sljedeće pitanje. Drago mi je što će Latvija finalizirati platformu za borbu protiv neprijavljenog rada. Međutim, Važno je ne samo osnažiti investicije e, vezano s to pitanje unutar Europske unije, već i osnažiti suzbijanje neprijavljenog rada. Jedan od sektora koji je najviše pogođen ovim problemom jest sektor građevinarstva. Žene često pate upravo u tom sektoru. Zapravo e, pate zbog toga što moraju i ostati kod kuće i nemaju normalno zaposlenje, što dovodi do toga da ili nemaju mirovinu ili je ta mirovina vrlo niska. Gospodine ministre, kako se namjeravate boriti protiv činjenice da žene ne obavljaju normalna zanimanja, nemaju redovito zaposlenje, već su isključivo kućanice. Također, što namjeravate učiniti kako bi se izjednačile mirovine muškaraca i žena? Naime, danas postoji e, razlika od nekih 30% u visini mirovina između muškaraca i žena i Mene zanima kako namjeravate riješiti taj problem. Hvala lijepa. Gospođa Besera izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre što ste došli na ovaj sastanak. Veliko nam je zadovoljstvo čuti čime se želite baviti tijekom predsjedništva. Mene zanima imate li nekakvu opću viziju pristupa koji ćete koristiti i primijeniti na određena pitanja. Naime, Latvijsko stalno predsjedništvo već me je ranije 25. informiralo kad smo razgovarali o programu suzbijanja nasilja. Zanima me na koji način će se Latvijsko predsjedništvo baviti pitanjem ratifikacije Istanbulskog protokola. Španjolska to još uvijek nije ratificirala i zanima me, e, s obzirom na ono što mi je reklo Latvijsko stalno predsjedništvo, kako će se baviti pitanjem ratifikacije. Naime, koliko sam shvatila, postoji namjera da se bavi tim pitanjem i zanima me koji će se koraci poduzeti. Mislim da je ovo sjajna prilika za Latviju da preuze vodeće mjesto u borbi integracije pitanja suzbijanja nasilja prema ženama E, u e, ostale politike. Radi se zapravo o konvenciji koja je obvezna, obvezujuća i ona još uvijek nije u potpunosti ratificirana. Nadam se da će se Latvija tu pokazati kao e, vođa i da će Europska unija u konačnici ratificirati protokol. Gospođa Gazila. Hvala lijepa. Gospodine ministre, veliko nam je zadovoljstvo čuti da će latvijsko predsjedništvo insistirati na ravnopravnosti e, među muškarcima i ženama. S velikim sam zadovoljstvom poslušala vaše izlaganje i drago mi je što je pitanje rodne integracije u sve europske politike jedno od pitanja koje za vas predstavlja prioritet. Međutim, mislim da treba e, na umu imati još jedno pitanje koje niste spomenuli, a to je poljoprivreda. Razlika u primanjima između poljoprivrednika i poljoprivrednica definitivno je pitanje kojim se treba pozabaviti i ne samo razlika u primanjima, već isto tako i pristup zdravstvenoj skrbi. To je definitivno jedno od pitanja koje nas posebno brinu kada se radi o sektoru poljoprivrede. Hoće li tijekom latvijskog predsjedništva postojati također e, prostora za temu ravnopravnosti muškaraca i žena u sektoru poljoprivrede? Hvala. Hvala lijepa, gospođa Bjor. Hvala. Ja bih željela postaviti pitanje koje se tiče rada prethodnih predsjedništava. Naime, oni su imali nešto što se zvalo izjava o ravnopravnosti muškaraca i žena predsjedničkog trija i to je nešto što je zapravo postojalo E, dugi niz godina e, uvijek bi se zapravo e, davala zajednička izjava kako bi se rad tijekom tri predsjedništva iznivelirao. Ako sam dobro shvatila, ta praksa više neće postojati. Mene zanima namjeravate li vi možda vratiti takvu praksu E, u život, zato što mi se čini da postoji čitav niz e, tema kojima bi se trebalo pozabaviti, bilo bi izuzetno važno imati jednu zajedničku izjavu e, koju biste potpisali vi i dva buduća predsjedništva. Teme poput suzbijanja nasilja prema ženama svakako zaslužuju takav zajednički pristup. Također mislim da se moramo pozabaviti pitanjima koja mi kao žene imamo, um, a koja se odnose na reproduktivno zdravlje, pobačaj, korištenje kontracepcijskih sredstava, a to su definitivno prava koja su ugrožena zbog djelovanja represivnih sila. Postoje različite koncepcije rodnih uloga u današnjem svijetu i mislim da je važno učiniti nešto kako bi se spriječilo uh, djelovanje sila koje pokušavaju negativno utjecati na ta prava. Kada pogledate kakva je situacija 20 godina nakon uspostavljanja pekinške platforme, mislim da je izuzetno važno da se određene teme vrate na dnevni red. Zaključci u ožujku bit će itekako važni, posebice kad budemo vodili raspravu o održivim eh, razvojnim ciljevima u jesen. Hvala. Gospodin Džerik, izvolite. Ministre, želim vam puno snage i hrabrosti za vašu e, europsku agendu. E, rekli ste naime da e, žene su lice siromaštva što se tiče mirovina koliko su manje, a sada mislim da ste, ne dajete li ponovno iste odgovore koje su se davali i ranije E, na primjer, 57. E, Njemačka je već e, prije gotovo 60 godina prešla na novi sustav socijale, prema čemu zapravo žena dolazi u loši položaj. Mislim, radi se o jednom generacijskom ugovoru. Razmišljalo se samo o onima koji primaju mirovinu, a ne na njihovu djecu. I zapravo, kako sada izvesti žene iz te ovisnosti? E, sada žena koja ima dvoje ili troje djece, ona je zapravo već u jednom ritmu da i ne može zarađivati dovoljno mirovine jer ima manje fleksibilnosti e, da bude primljena u tržište rada. U tom smislu moramo na neki način e, ostvariti odgovarajuću ravnotežu. Daj vam jedan prijedlog koji možete riješiti puno problema. Imate li hrabrosti E, za, založiti se za prihod e, za e, obuku i odgoj, za odgoj i obuku. Na primjer, odgojiteljice u vrtiću se plaćaju, ali kada bi svi na europskoj razini koji odgajaju djecu primali dohodak za odgoj djece, mnogi problemi bi se riješili, osim samo trudnoće i E, naravno <laughs> dojenja djece, muškarci bi se trebali uključiti u odga, odgoj djece, a prihod za odgoj djece bi na europskoj razini e, zahtjevalo puno hrabrosti, ali bi također riješilo mnogo stvari. Sí, una solución radical. Todavía para, para un debate y no es el... Da, vidim da se predlažu možda neka malo radikalna rješenja. Mislim da ovo nije pravo vrijeme za ulazak u dublju raspravu o ovoj temi, ali u svakom slučaju e, bit će prilike da se postave mnogobrojna pitanja vezana uz ovu temu. Naime, neki prijedlozi izgledaju kao da se zalažu za ravnopravnost žena, ali zapravo će vratiti žene njihovim tradicionalnim ulogama koje su oduvijek igrale. I ne znam je li to ono što će nam zaista pomoći da napredujemo u onome što nam je važno. Ako gospodina Ugulis ima mišljenje o tome, a sigurna sam da ima, tako da dajem riječ gospodinu ministru, budući da smo završili s prvom krugom pitanja. Izvolite. A, ispričavam se. Prije nego što dam riječ gospodinu ministru, Moram reći da je ovdje i komisija. Možda bi predstavnici komisije željeli uzeti riječ? Ne? U tom slučaju dajem riječ gospodinu ministru. Izvolite. Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. E, pokušati ću odgovoriti da, na njih, e, dakle na pitanja koje ste postavili. Dakle, prvo pitanje odnosilo se na e, rodilni dopust. Svakako danas postoji situacija u kojoj parlament i vijeće imaju različito mišljenje po ovom pitanju. Pa i komisija također je iznijela odgovarajući prijedlog, odnosno E, ako se u roku šest mjeseci ne riješi ovo pitanje, onda će komisija povući ovo pitanje i iznijeti e, novi prijedlog, odnosno pripremiti novi prijedlog. Svakako predsjedništvo vijeća e, smatra ovo pitanje vrlo važnim pitanjem, ali obzirom da nema nikakvih naznaka o tome da se može postići jedinstveno mišljenje u vijeću i dobiti e, mandat, e, onda ako vidimo da to neće moći biti tako, onda ćemo krenuti dalje sa našim radom. E, možda nam doduše trebaju i nove inicijative i novi načini razmišljanja jer vrijeme prolazi, a ovo pitanje i dalje je vrlo aktualno ali možda su se i odnosi već promijenili i možda nam je potrebno nešto modernije i nešto, kao što je već ovdje rečeno, neke određene mjere koje bi nam omogućile da bolje postignemo neke ciljeve, odnosno da koje će dati bolje rezultate. To se odnosi i na zapošljavanje majki i e, roditelja tijekom podeljnog e, dopusta. E, naravno, sada je pitanje otvoreno, ali ovdje ne vidim velike mogućnosti zemalja, da se zemlje članice u ovome postignu jedinstveno mišljenje i sporazume. To kažem, dakle, prilično izravno. Sljedeće pitanje, imigracija i razlike na tržištu rada između muškarca i žena. želim ovo pitanje razmotriti u širem kontekstu, znači što se tiče imigracije, privrede i druga pitanja želim, možemo različito razmatrati. Upravo zato smo imali ovu ideju o inkluzivnom eh, tržištu rada, o razlikama e, između plaća muškaraca i žena, e, razlikama između mirovina e, muškaraca i žena. To su sve pitanja koja treba sveobuhvatno razmotriti, znači uzimajući u obzir cijeli život jednog čovjeka, znači gdje je žena radila, što se događa tijekom porodiljnog dopusta, što se događa kada jedan član obitelji postaje ovisan e, obitelji. E, I sve to moramo e, uključiti u razmatranje i na sjednici u lipnju želimo doista da se ovim pitanjem vrlo široko pozabavi, da se da se tome pristupi na vrlo širok način jer ne postoji jednostavno rješenje za ovako kompleksan problem. Kada govorimo o crnom zapošljavanju na crno to je veliki problem u cijeloj Europi. Ne govorimo ovdje samo o pojedinim sektorima, o građevinskom sektoru ili nekim drugim sektorima, nego i ovdje također moramo e, imati vrlo široki pristup. Također imamo vrlo za, vrlo važnu stvar, a to je kontrola na tržištu rada, kontrola onoga što se događa na tržištu rada. Te sljedeća stvar je pitanje e, utaje poreza i izbjegavanja poreza e, koji koje, koje su također često prisutna e, pojava koje znatno utiču upravo na ovo pitanje. Također su i u ovom području predviđene vrlo kompleksne mjere, rekao sam već nešto o suzbijanju taj poreza te e, porezne prijevare. Dakle, ovdje također moramo imati na umu da postoje, da su to i važna pitanja i postoje važna pitanja zaštite e, na radu kao e, zdravstvene prevencije na tržištu rada. Na primjer, kada od jednog e, na jedan euro dobijemo 1,6 eura natrag. Kada ako uspijemo smanjiti e, rad na crno, onda će se cjelokupna privredna situacija i ekonomska situacija u Europi poboljšati. Sljedeće pitanje, e, nasilje i Istanbulska konvencija. Znači u u ovom trenutku informacije koje imam na raspolaganju pokazuju da Europska komisija radi na tome kako će pojedine zemlje članice e, surađivati po ovom pitanju koje su mogućnosti suradnje zemalja članica te kako e, Europska unija u cijelosti može doprinijeti ove konvencije. Što se tiče Latvije, naš je cilj da se 2016. potpiše ova konvencija, a 2018. želimo i ratificirati ovu konvenciju. Međutim, do tog trenutka želimo već uvesti i realizirati odgovarajuće mjere. To je naš cilj i mi ne želimo samo potpisati ovu konvenciju, a onda e, čekati i odugovlačiti dugo sa provedbenim mjerama, naime želimo u ovom pitanju raditi produktivno ali naravno da e, ćemo i ratificirati Istanbulsku konvenciju. Što se tiče nasilja i prisilnog braka, to su pitanja koja su već raspravljena na vijeću za unutarnje poslove i pravosuđe i donesene su određeni zaključci o borbi protiv nasilja, protiv djevojaka i žena, e, također protiv FGM-a. E, tu su već, tu je već odrađeno dosta posla i vijeće je posvetilo pozornost ovim pitanjima. I u Latviji se uska surađuje između odgovarajućih nadležnih ministarstava kako bi se ova pojavnost smanjila. Naravno i DAFNE program je važan program koji se odnosi na zaštitu žrtava e, i također je vrlo važno da e, žene doista, da žrtve doista i zaštitimo i da kaznimo počinitelje. Naravno da postoje i različita istraživanja i e, Institut za ravnopravnost e, spolova e, objavio je razne dokumente, ali nažalost situacija u ovom području nije baš najbolja, ali tako je eto situacija. Če postavljeno i pitanje o ravnopravnosti spolova u poljoprivredi E, kao što sam rekao, ne želim ovdje e, razmatrati bilo koji sektor pojedinačno, nego naš pristup odnosi se na sveobuhvatnu sliku. Recimo u jednoj zemlji možda postoji više problema u poljoprivredi, ali u nekoj drugoj zemlji više u području industrije. Upravo zato se nadamo da naš integrirani pristup e, u kojemu različita područja politika se e, razmatraju u istom pristupu da će se pokazati učinkovitim. Naime, mi želimo e, razmatrati radni život čovjeka u jednom kompleksnom e, okruženju i pitamo se i zapitati se zašto postoje te razlike između muškaraca i žena u poslovnom u svijetu rada i to želimo i utvrditi zajedno s parlamentom. zašto su nastale tako goleme razlike? Naravno, naravno da ćemo također uzeti u obzir i pitanje poljoprivrede. Bilo je to još jedno pitanje o triju predsjedništva i zajedničkoj izjavi trija predsjedništva. E, naravno da pokušavamo e, obratiti e, pozornost i dalje voditi pitanja koje su se kojima se bavilo talijansko predsjedništvo, a i luksemburško predsjedništvo će dalje voditi naše, naše, naše programe. Dakle, popisali smo jedan dopis, jedan memorandum kojemu naglašavamo da ćemo naročito e, dalje raditi na pitanju socijalnog poduzetništva. Naravno da e, radimo i na svim pitanjima dalje kojima se bavilo prethodno predsjedanje i naravno ne otkrivamo toplu vodu ponovno i pokušavamo ova aktualna pitanja kao što su ravnopravnost spolova razmatrati na integriran način. Još jednom naglašavam da što se tiče pitanja e, ravnopravnosti spolova, da ta pitanja ne želimo razmatrati u izolaciji, nego u jednoj kompleksnoj cjelovitoj slici. E, pitanje mirovina. Dakle, i ovog e, i ove naknade za odgoj e, i podizanje djece. Što se tiče e, razlike u mirovini između žena i muškaraca u zemljama članicama, naravno da je to važno pitanje. Dakle, po tom pitanju pokušavamo utvrditi kako je došlo do tih razlika u plaćama i mirovinama. I također pokušavamo utvrditi kojim se mjerama te razlike mogu smanjiti. Te ćemo također pokušati pronaći mogućnosti da se e, obiteljski život poveže sa e, radnim životom. Znači kada majka ostane kod kuće brinuti se za djecu da ima mogućnost vratiti se kasnije na tržište rada i da e, zbog toga ne dođe do e, diskriminacijske razlike u mirovini. Doista sam pokušao odgovoriti na sva vaša pitanja, ne znam jesam li nešto ispustio, ali u svakom slučaju spreman sam odgovoriti na dodatna pitanja. Nos eh, Zahvaljujem gospodine ministre. Čini mi se da smo bili u stanju e, pridržati se zadanog vremena. Zahvaljujem svima na pažnji. Imamo još deset minuta do sljedeće točke na dnevnom redu kad ćemo imati glasovanje. Ima li još pitanja koja želite postaviti ministru? ako nema pitanja, onda zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem ministru što je danas bio s nama. Nadam se da ćemo tijekom idućih mjeseci suradnja s njim biti jednako uspješna kao danas i da ćemo dati važan doprinos produbljivanju ovih tema o kojima se danas govorilo, zato što su to jako važne teme i moramo postići dobre rezultate u tom pogledu. Cienītā priekšstādātājs kundze, e, deputati ja e, jā, vispirms pateicos e, jums par jautājumiem. Još jednom zahvaljujem predsjednice na pitanjima koja su mi postavljena. To je tema koja nas e, se svakako svih tiče, znači ravnopravna žena i postoji e, mnogo toga što je potrebno ovdje učiniti. E, o, na ova pitanja moramo energično odgovoriti svojim aktivnostima. Svakako ću uzeti obzir i vaše savjete o tome koji bi, koji bi područja trebali biti prioritetno razmatrana i posebice što se tiče e, različitih e, mirovina između muškaraca i žena. Dakle, kao predsjedanje naše predsjedništvo vijećem doista želi postići nešto u tom pogledu. Možda to neće imati kratkoročne posljedice koje će se odmah osjećati e, kod naših građana, ali barem dugoročno moramo započeti s ovom raspravom kako bi se e, smanjile e, sve predrasude, e, kako bi se obitelj i poslovni set mogli bolje povezati, te kako bi se također što se tiče pitanja porodiljnog dopusta i majčinstva. To ćemo biti tako i dalje e, u kontaktu s vama kako bismo na najbolji način riješili upravo ovaj važni e, aspekt ravnopravnosti spolova. A također nadzorni odbor i tvrtka koja je kotirana na burzama gdje se želimo postići bolje zastupljenost žena. E, to je nešto u čemu želimo postići suglasnost u vijeću a naravno sljedeće važno pitanje, još jednom napominjem, je nasilje prema ženama koje je također jedan od naših prioriteta i nadam također da je to i vaš prioritet e, ovdje u parlamentu. Latvijsko predsjedanje vijećem pokušati će doprinijeti tome da žene e, bolje sudjeluju u ekonomskom e, životu i tržištu rada, a nadam se da ću vas moći pozdraviti i kod nas u Latviji, te još jednom zahvaljujem na ovoj raspravi. Zahvaljujem ministru. Zaključujem ovu točku na dnevnom redu. Imamo pet minuta e, sada nakon prekida. Molim vas da se vratite u 11 sati kako bismo glasovali.

hvala Okay, please, dear colleagues. Hvala, poštovani kolege i kolegice. Sad ćemo nastaviti s našim dnevnim redom. Pred nama je dugo glasovanje, zato moramo započeti odmah. Tienen todas sus tarjetas de voto. Imate li svi glasački uređaj, odnosno karticu. Sad ćemo započeti sa prvim izvješćem. Napredak u području ravnopravnosti žene i muškaraca Europskoj uniji u 2013. godini, no prije bih htjela dati nekoliko informacija, nakon toga ću riječ dati izvjestitelju gospodinu Tarabeli prije glasovanja. Htjela sam vam reći da je EPP tražio da povučemo e, glasovanje po dijelovima u stavci 14. To ste već dobili informaciju e-mailom. Nisam ništa htjela dodati, htjela sam samo potvrditi tu informaciju. Tajništvo je dobilo zahtjev za poimenično glasovanje

članova odbora. Dakle, radi se o zahtjevu ECR-a. Međutim, prema pravilima potrebno je dati podršku. E, podrška treba doći od barem devet članova kako bi njihov zahtjev bio prihvaćen. Ako se slažete sa ovim zahtjevom ECR-a, molim vas da se izjasnite. sí. Hay suficientes, por lo tanto, pues eh, Da, postigli smo kvorum. Dakle, o ovim amandmanima glasovat će se poimenično. Prije naše glasovanja dajem riječ na minutu i pol gospodinu Tarabeli.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 E, mora se čovjek naviknuti na različite uvrede i na različite opise. I dalje ću ostati stojik. Želim samo reći da kada se radi o ovom izvješću zapravo trebamo govoriti o razlozima za i protiv pobačaja. Ja poštujem mišljenje svih ljudi. Vrlo je važno da se bavimo profesionalnim aspektima, borbom protiv seksističkih napada, pristup e, obrazovanju E, pitanjima koje se tiču tehnologije, znanosti i tako dalje. Trebamo e, izglasati takvo izvješće zato što bi to postalo dobru poruku, dobar signal od Europskog parlamenta. Također podsjećam na nekoliko posljednjih godina gdje smo zapravo imali e, dosta problema i prošle godine evo podsjećam na izvješće koje u konačnici nije izglasano. Želim podsjetiti kolege koji su podnijeli amandmane da možemo zapravo dijeliti mišljenja i nadići naše vlastite klubove zastupnika, ali nemojmo zaboraviti da nam treba izvješće koje zapravo šalje jednu kompaktniju poruku, jasnu poruku, a ponekad i kvalitetni amandmani mogu izgledati prilično redundantno u odnosu na ono što je već rečeno u samome tekstu. Neovisno o tome kako je bilo naše mišljenje, ljubazno vas molim da ne svodimo ovo izvješće na trivialnosti. Znam da se radi o nečemu što je u nacionalnoj nadležnosti, ali Europska unija također može poslati poruke. Odmah želim zahvaliti i e, izvjestiteljima u Sjeni koji su mnogo radili, pokušavali smo pronaći kompromis na maksimalnom broju ključnih poruka. Mislim da smo uspjeli, a sada ćemo iskoristiti naše demokratsko pravo da glasujemo i to je ono što je najvažnije. Muchas gracias, eh, Zahvaljujem gospodinu Tarabeli. Jasno je da tu postoji veliki napor. To se vidi iz 20 amandmana, kompromisnih amandmana, eh, kojima se želi prikazati stav Sada prelazimo na glasovanje. E, prvi članak 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 112 za, protiv, suzdržani, amandman se ne razmatra. 113 za, protiv, ne vidim dobro, situacija nije jasna, dakle provjerit ćemo amandman 113, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se 20 glasova za. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 116 za, protiv, suzdržani. Nije jasna situacija. Provjerit ćemo elektroničkim putem 116, amandman 116. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 117 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 118 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 119 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 9. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis broj 9. 28 protiv 6, jedan suzdržan glas. Kompromis broj 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 130, tko je za, protiv, suzdržani,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 Što se tiče drugog dijela, to je sve. Kompromis broj 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se broj 12. Kompromis broj 13 koji je za, protiv, 1, 2 i 3. 133 otpada ako se u svoj kompromisni amandman, dakle 13. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 138. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 145 koji je za, protiv, suzdržani, ne razmatra se. Kompromis, kompromis 15. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 150. amandman tko je za, protiv. Situacija nije jasna, provjerit ćemo. Amandman 150. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15 glasova za, 13 protiv. Amandman 151. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Netko je tražio glasovanje po dijelovima što se tiče e, paragrafa broj 5. Tko je za? Samo trenutak, trebam se konzultirati. Ok, e, el testo. U redu, glasovat ćemo o izvornom tekstu stavka petog. Ako se usvoji, sljedeći amandmani otpadaju, ako eh, to se ne dogodi, onda će ostati sve kao što sad jest. E, tko je za? Izvorni tekst stavka petog. Protiv? Mislim da se odvija. Dakle, želimo li provjeru u redu, onda ćemo provjeriti stavak peti, izvorni tekst. Da, upravo provjeravamo. To je stavak peti, zato što je netko zatražio provjeru. Usvaja se stavak peti, dakle sljedeći amandmani otpadaju, ne razmatraju se. Amandman 163. Ko je za? Protiv? suzdržani, odbija se amandman 166 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se 167 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 168 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se prvi dio. A sada drugi dio tko je za, protiv. Provjerit ćemo elektroničkim putem jer nisam sigurna. Drugi dio amandmana 168. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se drugi dio. Amandman 169. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 170. Tko je za, protiv, su, suzdržani, odbija se. 171. Amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 172. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 174. amandman. Želite li provjeriti 173. elektroničkim putem? U redu. Otvaram glasovanje o amandmanu 173. Zatvaram glasovanje usvaja se 18 glasova za 17 protiv. 174. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li elektroničku provjeru u redu? Provjeravamo 129. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa 18 glasova za i 17 protiv. Amandman 180. otpada i zato prelazimo na 176. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177. amandman je povučen, zato 178. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja 178. Stada 179. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se stavak sedmi. Ovdje imamo zahtjev za eh, glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali nisam 100% sigurna, dakle provjerit ćemo drugi dio. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20 glasova za 14 protiv. 182. amandman koji je za, protiv, suzdržani odbija se. 183. tko je za, protiv, suzdržani, situacija nije jasna. Provjerit ćemo 183. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16 glasova za, 19 protiv. 184. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 185. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 186. I tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 187. amandman. O njemu se ne glasuje zato što se radi o jezičnoj promjeni. 188. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 189. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 19 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cijeli kompromis i prelazimo na amandman broj 193. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. To je 193. A sada 196. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tako prelazimo na amandman broj 201. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 204 za, protiv, suzdržani, usvaja se 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se 207 za, protiv, suzdržani, odbija se 208 za, protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, nisam sigurna što se tiče rezultata, moram provjeriti. Amandman 209 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 16 protiv 18, dakle odbija se amandman sada 210 i tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se 212 za, protiv, suzdržani, usvaja se 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, usvaja se 215 za, protiv, suzdržani, usvaja se 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se 217 za, protiv, suzdržani, odbija se 218 za, protiv, suzdržani, odbija se. 220. za, protiv, suzdržani, odbija se. 219. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 200 13. Ovdje imamo usmeno pitanje gospodina Tarabele. Ovdje vidite u tablici tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223. Za, protiv, suzdržani, odbija se.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 nije bilo dobro u njemačkom prije, u mađarskom e, prijevodu. Znači, mislim da se radi ovdje o pristupu e, za prekid trudnoća, Znači, to je ono što smo htjeli promijeniti u e, konačnom tekstu. Znači, nešto u mađarskom prijevodu nije bilo u redu. Hvala. Čini se da je ovo jezična ispravka pa ne treba biti predmetom glasovanja. U svakom slučaju hvala e, što ste e, dali tu ispravku, a jezične službe će svakako zapisati vašu primjedbu. A sada prelazimo na glasovanje čitavog niza amandmana koji su vrlo, vrlo slični. Dakle, mislim da možemo glasovati od 225, 6, 7, 8 Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se. 21 glas protiv, 14 glasova za. se ha retirado la petición de voto por separado del, del grupo PP. E, por lo... Ovdje se radilo o zahtjevu EPP-a za glasovanjem po dijelovima. Dakle, glasujemo o broju 229. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično glasovanje 229. Svi, dobro, 229. E, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dvijesto trideset, e, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 231. Otvaram glasovanje. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dvijesto trideset dva tko je za protiv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 Usvaja se 243. Tko je za? Poimenično glasovanje 243. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman se ne razmatra. 236. Tko je za? Dvjesto trideset tko je za protiv suzdržani usvaja se poimenično glasovanje 237 otvaram glasovanje Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 238. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Sedam. Glasova za 28 protiv. Odbija se 240 za protiv suzdržani, usvaja se. 241 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244 za, protiv, suzdržani, usvaja se, e, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se 247 za, protiv, suzdržani, odbija se 248 za, situacija nije jasna. Dakle, još jednom, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 249, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, uvodne izjave, amandman broj 1 i 6 e, zajedno glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, odnosno usvajaju se. Amandman drugi i peti su jednaki. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Treći amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se 8 za, protiv, suzdržani, odbija se 10 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali moramo provjeriti elektroničkim putem, amandman broj 10, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 19 glasova za, 16 protiv. 11 tko za, protiv. Suzdržani odbija se. 12 za, protiv. Suzdržani usvaja se. 13 za, protiv. Suzdržani odbija se. 14 za, protiv. Ne, provjerit ćemo amandman se treba provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 19 glasova je protiv, 16 za. Amandman broj 14. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani. Usvaja se 15. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 16 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Uvodna izjava 39. Usmeni amandman predstavio ga gospodin Tarabela. Glasujemo od koje za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Amandman broj 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 za, 16 protiv. Usvaja se kompromis broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 22 za, protiv. Suzdržani. Usvaja se 23 za, protiv. Suzdržani. Odbija se 24 za, protiv protiv, suzdržani, odbija se. 25. amandman. Provjerit ćemo ipak 24. amandman. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 25, 10. Amandman Prelazimo na amandman 25 za, protiv, suzdržani. Ovo mi nije posve jasno. Predlažem da provjerimo. Otvaram glasovanje. Amandman 25. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. za, protiv, suzdržani, Provjerimo ovaj, molimo vas. Dakle, amandman 29. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 30. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 31 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 32 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 3. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani. Dozvolite da provjerimo. Amandman 33. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se 36 za, protiv, suzdržani, odbija se 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 38 za, protiv, suzdržani, odbija se Odbija se. 39 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 40 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 41 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 42 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbija se. 50. amandman je zapravo povučen. 52 za, protiv. Dozvolite da ovo provjerimo. Dakle, amandman 52. je otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis broj 5 za, protiv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 Usvaja se. 18 za. Kompromis broj 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 65 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68 za protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 8, poimenično glasovanje. Kompromis 8, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Trideset četiri za. Usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada poimenično glasovanje za 89, 90, 91, 92 i 93 zajedno. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, cijeli ovaj skup amandmana se odbija. A sada imamo odvojeno glasovanje za originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, sada imamo eh, amandman 99 jer svi ostali prije toga otpadaju. 99 za, protiv, Oprostite, ovo mi nije jasno. Predlažem da imamo elektroničku provjeru. Amandman 99. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali dajte da provjerimo. 101. Otvaram glasovanje, amandman 101. Da, prilično je jasno. Jasan je rezultat. 101 se usvaja. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 i 106 su identični za, protiv, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada ćemo imati poimenično glasovanje, konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće se usvaja 24 za, 9 protiv, 2 suzdržana. Čestitam, gospodine Tarabela. Pasamos al siguiente informe. Predlažem da sada prijeđemo na sljedeće izvješće. To je izvješće gospođe Kuneva. Radi se o uspostavljanju europske platforme za poboljšanje suradnje u prevenciji i odračanju od neprijavljenog rada. Prelazimo na glasovanje. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, Provjerimo ovaj, molimo vas. Dakle, amandman 36. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18 glasova za. Amandman 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 37. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 38. za e, uz dakle usmeni amandman koji se pojavljuje u tekstu za protiv suzdržani usvaja se amandman 39 za protiv suzdržani usvaja se osmi za protiv suzdržani Ne čini mi se jasan rezultat, molim vas da provjerimo i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, sve se. 47 za, protiv, suzdržani, sve se. 48 za, protiv, suzdržani, sve se. 10 za, protiv, suzdržani, sve se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četrnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, a oprostite, 17. amandman je povučen, prelazimo na 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20, e, amandman 20 je povučen. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3, to je podijeljeno glasovanje u dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio se usvaja. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani. Oprostite, preskočila sam amandman četvrti, sada to vidim. Dakle, amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada imamo konačno glasovanje. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 29 glasova za, 4 protiv, nemamo suzdržanih, čestitam gospođi Kunevoj. A sada prelazimo na sljedeće izvješće na sljedeće glasovanje. sada prelažimo na mišljenje gospođe Žitanske o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu. Krenimo s glasovanjem. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, odbija se 23 za, protiv, suzdržani. Predlažem da ovo provjerimo. 23. amandman, otvaram glasovanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 8 za, protiv, suzdržani, Mislim da e, je to usvojeno, ali dajte da provjerimo. Dakle, kompromisni amandman broj 8, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 48 za. Protiv. Suzdržani. Ne znam kakav je bio rezultat, pojma nemam. Predlažem da provjerimo, otvaram. Dakle, amandman 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 49 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 50 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 51 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani. Mislim da bismo to trebali provjeriti. Dakle, provjerimo amandman 56. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 58. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Pedeset devet za protiv suzdržani Odbija se. 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 61. u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Ne znam. Ne znam. Provjerimo. Dakle, drugi dio Zatvaram glasovanje. Mislim da je prilično očito, ali dobro, u svakom slučaju usvaja se. 62 za. Oprostite, jesam li na pravom amandmanu? Pojavljuju mi se brojke pred očima i već mi se vrti u glavi, ali mislim da smo sada na 63. amandmanu u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za. Gospodine Sebastian, oprostite gospođo predsjedateljice, ali mislim da nismo uspjeli glasovati o amandmanu 62. Da, imate pravo. Hajdemo dakle glasovati o amandmanu 62. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada amandman 63. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim vas amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. osam za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 11 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 14 i 15 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. To nas dovodi do kompromisnog amandmana broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 u dva dijela, prvi dio Ne, ipak nije u dva dijela, ispričavam se. Dakle, amandman 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada idemo na konačno glasovanje vezano uz zacet mišljenja elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 20 glasova za, 6 protiv, 2 suzdržana. Čestitam izvjestiteljici. A sada prelazimo na sljedeće glasovanje. que es más, bastante ligero, tiene bastante más... A ovo nije tako zgusnito kao prije, znači različnica, opći proračun, Europska komisija. Dakle, krenemo sa glasanjem. Amandman 2, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Odbijeno je. Dakle, amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deveti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada konačno glasanje o nacrtu e, mišljenja. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usva, usvojeno, usvaja se 29 e, protiv 6. I sada dolazimo do sljedeće teme, razrešnica Europskog instituta za jednakost spolova. za financijsku godinu 13. E, znači, jedan je povučen, dva za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman pet za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman šesti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman deseti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman deveti. sa usmenim amandmanom. Ima li netko primjedbu na usmeni amandman? Ako ne, krenemo na glasanje. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 29 za, 6 protiv. Sljedeća točka odnosi se na usmeno pitanje koje je naš odbor u sljedećoj, na sljedećoj sjednici parlamenta stavio. EPP, znači radi se o nultoj toleranciji prema genitalnom sakačenju žena. EPP tražio dva glasanja po dijelovima. E, to se vidi se iz vašeg dokumenta što je zatraženo. Krećemo s glasanjem na temelju ova dva teksta. Prvo pitanje. Tko je za? Protiv? E, suzdržani usvaja se. I zatim drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. I zatim imamo preostali tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Dakle, tekst usmenog pitanja koje će biti izneseno pred komisiju se usvaja. A sada dolazimo do sljedeće točke. Dobro. E, za ova dva zasebna dijela smo glasali, ali svejedno moramo glasati o konačnom tekstu usmenog pitanja sa amandmanima. Znači, završno konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. prelazimo na posljednje glasanje, mislim, za danas. Znači sa Europskom režbi, službi za zapošljavanje, pristup radnika, uslugama mobilnosti, daljnja integracija tržišta rada. I to su amandmani o uvođenju načela jednakosti spolova. Znači imamo amandman 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman deveti s usmanim amandmanom gospođe Žitnjanske. Ima li netko nešto protiv? U tom slučaju glasamo tko je za amandman devet. uključujući usmeni amandman. Znači, amandman je uključen jer niko nije dao prigovor na to. Dakle, pitanje je e, sada postupka prihvaćamo li usmeni amandman prvo se pita, onda prihvatimo, onda ide tekst s usmenim amandmanom ako je prihvaćen. Dakle, ja sam vas prvo pitala prihvaćamo li usmeni amandman ili netko ima nešto protiv. Ako nitko nema ništa protiv, sada prelazimo na glasanje o amandmanu 9 sa usmenim amandmanom gospođe Zitnjanske koji je inkorporiran. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. također s usmenim amandmanom gospođe Žitnjanske. Ima li netko nešto protiv usmenog amandmana? nema primjedaba. Znači glasamo zajedno sa amandmanom 10 i usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ako nema primjedaba, krenimo onda e, u skupnom glasovanju amandmana 1, 2, 3 do 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zahvaljujem. Zahvaljujem svima na potpori, što znači da smo zaključili sa glasanjem.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 pabūk, pabūk, man bus drąsiau. Mėly kolegos, ar galėtumėm tęsti mūsų e, rytinį posėdį? E. Dragi kolege, možemo nastaviti. preostanem nam još jedno pitanje kojim se moramo pozabaviti u ovom jutanjem dijelu. Moramo što je brže moguće kako bismo se držali predviđenog rasporeda e, obaviti raspravu vezanu uz pitanje obiteljskih poduzeća u Europi. To je dakle posljednja točka na jutarnjem dnevnom redu i dajem riječ izvjestiteljici Danijelija Juto. Poštovani kolege i kolegice, evo pričekat ću trenutak da svi sjednu. Obiteljska poduzeća predstavljaju najrašireniji model poduzetništva u većini država članica Europske unije. Prema nekim izvorima u većim državama Europske unije obiteljska poduzeća predstavljaju 70 do 80% poduzeća. 61% u Nizozemskoj, 73% u Italiji, sve do 91% u Finskoj. One zapošljavaju otprilike 40 do 50% svih zaposlenih osoba. Veliki broj malih i srednjih poduzeća e, su pod vodstvom e, različitih obitelji, ali to je jako važno jer tu imamo manje firme sa manje od 10 zaposlenih. Neke obiteljska poduzeća imaju čak i više od 2 milijuna eura prometa kao u Ujedinoj kraljevini Finskoj. Oni predstavlja 18, 16 i 15% ukupnog Sektori kojim djeluju su prvenstveno tradicionalni sektori, čak i ako smo nedavno vidjeli otvaranje prema inovativnim tržištima. U izvješću sam pokušala podcrtati najvažnije aspekte koje se tiču ženskog poduzetništva unutar obiteljskih tvrtki kako bi ih ojačala njihovu ulogu. Žene imaju jako važnu ulogu u upravljanju obiteljskim poduzećima. Zato što imaju vizije i perspektive koje su inovativne u odnosu na tradicionalne menadžerske perspektive koje postoje. E, one su uključene u vlasništvo i upravljanje obiteljskim firmama, čije broj u porastu, ali primjećujemo nedovoljno prisustvo žena u radnoj okolini Europskoj uniji. Najvažniji aspekt kojim sam se pozabavila u ovom izvješću je onaj koji se tiče uloge i položaja žena. Ženska poduzeća predstavljaju e, jako dobar, dobru mogućnost karijere za žene. Međutim, uključivanje ženja e, vidi i velike prepreke u karijeri su teško u teškom položaju, teško dolaže do viših položaja i do većih primanja, teško spajaju obiteljski privatni život i poslovni život. Vrlo često se suočavaju e, sa nemogućnošću da dolaze do viših položaja, čak i unutar obiteljskih tvrtki vrlo često se mm, poznajemo sa horizontalnom i vertikalnom segregacijom. I velike su razlike u plaćama između muškaraca i žena, zato što se prelazi iz različitih uloga unutar obitelji i unutar društva. Scheme su različite i žene često imaju samo potpornu ulogu. Ponekad to besplatno rade pomažu muškarcima koji onda donose odluke imaju više moći. Zato nemamo podudaranja između velike uloge koju žene igraju i e, ograničenim, ograničenom moći odlučivanja. Vrlo često se e, žene ne priznaju, ne priznaje se njihova važna uloga i ne priznaje se njima potrebna naknada. Smatram da je potrebno da se borimo protiv situacija u kojima su žene potpuno nevidljive. Ne zauzimaju nikakav važan položaj unutar firme, nemaju prikladnu naknadu i e, imaju samo potpornu marginalnu ulogu. Moramo se boriti protiv situacija u kojima su žene samo e, formalni vlasnici tvrtke. E, one rade u administraciji, upravljanju tvrtkom, ali zapravo nisu E, glavni igrači. Važno je priznati ženama plaću koju trebaju dobiti i to je jako važno zbog e, posljedica u socijalnoj skrbi i u mirovinskim e, povlasticama. Jako je važno i paziti na njihovo zdravlje. Imamo mnoge oblike e, nasilja nad ženama, moralno nasilje, psihološko nasilje, ne samo fizičko. Njihova marginalizacija je oblik nasilja protiv kojeg se moramo boriti. Još jedna tema koja sam se pozabavila u ovom izvješću jest nasljeđivanje e, sa strane mlađih e, kćeri. Nasljeđivanje se temelji vrlo često na spolu i vrlo su žene isključene od nasljeđivanja. Često postoji pravilo e, muškog e, nasljednika i vrlo često se nasljedvo daje muškom djetetu. Žene su često samo e, su igrači u vođenju tvrtke žena treba biti suigrač u vođenju tvrtke, međutim ona je još uvijek u drugom planu u odnosu na muškarce. Isključivanje ženskog djeteta proizlazi iz čitavog niza e, faktora, a to su kulturalni stav prema ženama i e, stavovi unutar samih obitelji. Stvaraju se stereotipi i vrši se diskriminacija u odnosu na žensku djecu. Uspjeh žene može se dogoditi samo u posebnim uvjetima, kad nema, na primjer, muških nasljednika ili kad se firma nalazi u kriznoj situaciji. Dakle, treba podcrtati da kad se govori o nasljeđivanju, treba imati na umu da prijenos e, imovine je osobna stvar. Jer tu se ne radi samo o ekonomskom i socijalnom kapitalu, nego i o kulturnom kapitalu koji veže firmu za zajednicu kojoj se ona nalazi. Na samom kraju želim podcrtati vezu između radnog okruženja i osobnog života koji se često preklapaju. Vrlo često žena ima marginalnu ulogu unutar tvrtke i to ima posljedice i na kvalitetno vođenje obiteljskog života i unutarnje ravnoteže. E, žene se loše uključuju u rad firme i zbog toga dolazi do loših posljedica za njezinu ulogu kao majku. Kao majka. U zakonodavnim sustavima treba priznati to da žena mora imati pristup e, olakšicama i uslugama koje će pomoći da podižu djecu, da imaju djecu i da istovremeno nastavljaju sa poduzetničkom karijerom. Nadam se da ćete podržati ovo izvješće. Očekujem sa zanimanjem vaše prijedloge koji će mi pomoći da ga poboljšam. Hvala. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bei Zahvaljujem. E, želim se također zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. No, pitanje obiteljskih poduzeća vrlo je važna tema u našem e, odboru, jer kao izvjestiteljica e, i mi također imamo uglavnom mala i srednja poduzeća u kojima uglavnom su o aktivne obitelji, pa je i prikladno da se bavimo ovim pitanjem. Ali imam malo vremena, pa imam samo dva pitanja, a tiče se na uvodne izjave D i E. Znači, s jedne strane rekli ste i vi sami rekli, uvodnim izjavama također naveli da žene uvijek igraju e, samo sporedne uloge i da su uvijek e, nekako e, u lošem položaju i strukture obiteljskih poduzeća su se u posljednjih 10-20 godina puno promijenile i žena je također preuzima odgovornost i vlasnice su malih i srednjih poduzeća, tako da zapravo ovo plaćanje osiguranja i tako dalje više nije tu problem. Ali vi ste rekli sad nešto o brojkama pa me to zanima i također za sljedeći uvodnu izjavu gdje kažete da sinovi su obično nasljednici radije nego kćeri. Recimo u e, mojoj zemlji e, će mnogi naslijediti poduzeća i nije problem e, sin ili kćer nego ko će uopće naslijediti ili preuzeti poduzeće. To je doista veliko pitanje žena. Mislim da to uopće nije općenito pitanje, dakle da mnoga ali i srednja poduzeća imaju goleme probleme sa time, posebice u području obrtničkih zanimanja gdje mladi se akademski obrazuju i onda žele drugačiju karijeru. Eto stoga moga pitanja, imate li neke brojke i o tome ili podatke o tome, znači ova radikalnost o kojoj vi govorite, e, kako bi se ona mogla još i detaljnije protumačiti. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo sada dam riječ gospođi Feragut. Sí, gracias. Eh, bueno, en primer lugar, dar la Zahvaljujem. Kao prvo čestitam eh, gospođu Ajuto izvjestiteljice. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za Europsku pučku stranku. Radi se o vrlo zanimljivom izvješću jer eh, povijesno gledano žene su dale važan doprinos eh, obiteljskim tvrtkama. Radi se o doprinosu koje je međutim bio gotovo nevidljiv. Zato je važno da prijenos vrijednosti se ne događa samo putem muškaraca. Uloga žene je jako važna, zato je ovo izvješće također važno. Što se tiče budućnosti poduzeća i e, prijenos vrijednosti obitelji, to radi se o izazovu. Postoje različiti zakoni u različitim državama članicama. Zakoni o nasljeđivanju se razlikuju iz države u državu. U mnogim državama nasljeđivanje ne štiti žene i zato imamo nejednakosti. Imamo tu i probleme vezano uz i o tome mi govorimo u sklopu razlike u plaćama ali važno je također prepoznati važnost porodiljnog dopusa i pravo na materinstvo za svaku ženu. U moje državo imamo e, obiteljske tvrtke koje vode žene. To su čak i velike tvrtke koje su prisutne na burzi. Evo, htjela sam reći samo to da ćemo mi dati naš doprinos, e, predložit ćemo neke amandmane i pokušati produbiti neke aspekte koji su nam bitni. Zahvaljujem sada. A sada ću vam dati samo e, još pet minuta vremena jer poslije više nemam uslugu prijevoda. Izvolite. Zahvaljujem. Slušao sam gospođu Ajuto vrlo pažljivo. U, I u Ližu sam nedavno drugog šestog pri generalnom konzulatu u Italiji e, doživio nešto zanimljivo. Bilo nas je 200 tamo, tamo je bio i jedan poduzetnik, predstavili su mi ga, nakon toga je on otišao pozdraviti druge ljude. I jedan od službenika u konzulatu rekao mi je jesi li ga poznavao, pa ne, nisam, hvala što si mi ga predstavio. Pa znaš, on ti je imao veliku dramu u svog životu, otprilike mu je 60 godina, što mu se dogodilo? Pa on ima tvrtku sa stotinjak zaposlenih i e, imao je problem sa nasljedstvom. Imao je tri kćeri i nije imamo, imao komu ostaviti tu tvrtku. Dakle, ta priča ukazuje na ono što je istina danas. E, to nije šala, to samo zapravo e, pokazuje činjenicu da zaista treba neka od pitanja e, poput segregacije, nevidljivosti određenih pitava i slično e, u stvarnosti prenijeti u stvarnosti i da svakako treba poboljšati situaciju, trebamo to i zbog gospodarskog napretka u Europi. Kao što je često navedeno, žene su često sve prisutne u obiteljskim poduzećima, ali njihova važnost se jednostavno ne priznaje. Dakle, ja bih želio dati jednu globalnu potporu e, ovom njezinom izvješću. E, možda će biti par amandmana, ali oni nisu nipošto pretjerano važni. Vrlo je važno naglasiti važnost žena u obiteljskim poduzećima, ali isto tako E, razvijati i ovu ideju nužnosti da se ženama da mogućnost da budu na rukovodećim pozicijama. Govorili smo o tom staklenom plafonu koje one jednostavno ne mogu probiti. I također postoje žene koje dolaze iz obiteljskih poduzeća koje onda mogu prijeći u druge, u e, veće tvrtke, ali e, ili na, razviti svoje poslovanje, ali im se ne vjeruje, nemaju pristup kreditnom plasmanu, niti takozvanom mikrokreditiranju o kojem govorimo. Dakle, to su određene manjkavosti. Upravo zato, evo, zbog svih ovih tema, ja općenito gledano podržavam izvješće, možda ću dodati nekoliko amandmana, ali izvješće općenito e, pozitivno. Gospođo Morve, izvolite. Köszönöm szépen, amikor azt a kifejezést halljuk, hogy családi vállalkozás. Meg... Zahvaljujem. Kada čujemo ovaj izraz e, obiteljska tvrtka, tu se uopće ne spominje uloga žene, ali izvjestiteljica je privukla našu pažnju na to e, da postoje problemi i mi se moramo s njima suočiti. Pogledajmo kako se vodi život unutar četiri zida u obiteljima. Tamo žene stvarno rade ogroman posao koji smatra da ga ona čini iz ljubavi, kao da se radi o prirodnom fenomenu. Taj rad se ne priznaje kao posao i to ima posljedice što se tiče mirovina i socijalne skrbi. Mislim da moramo privući pažnju na to pitanje. I moram reći da se to odnosi i na okvir istraživanja zato što tamo možda nećemo naći ni tračka onoga što žena stvarno čini što je jako važno. E, ako govorimo na primjer o osobama e, koje zajedno žive ili možda nisu u braku i tu bismo trebali priznati ulogu žene no, žena može ponekad biti u vodstvu firme. Ali tu su i e, neki predmeti na sudu kada žena stvarno mora i e, podnijeti odgovornost i nekada se ženama sudi zbog stvari za koje možda nisu odgovorne. Molim vas u ime komisije, ako želite možete dobiti riječ, ali budite kratki. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Komisija pozdravlja ovo mišljenje odbora FAM. Tijekom 2015. želimo e, produbiti naša saznanja o obiteljskim tvrtkama. Zato će komisija sufinancirati e, istraživanje nad, sa nacionalnim statističkim uredima kako bismo bolje uočili profil obiteljskih tvrtki, kako bismo znali koja je njihova veličina i koliko ih je u Europi. U sklopu toga prikupljat ćemo podatke kako bismo bolje shvatili profil žena unutar obiteljskih tvrtki u Europi. Hvala. Zahvaljujem. E, izvjestiteljica u Sijeni, Angelika Nibler, za Hvala. Kao prvo Htjela bih čestitati gospođi Ajuto na određenom poslu. Mi ćemo dati podršku ovom izvješću jer žensko poduzetništvo bez obzira je li to unutar obitelji ili u drugom kontekstu je stvarno jako važna tema jer će nas izvući iz gospodarske krize. Komisija je dala odgovor na nešto što sam ja htjela pitati. Radi se o prikupljanju statističkih podataka koji bi nam mogli dati potporu u provjeravanju je li istina da se nasljeđivanje uvijek odnosi na mušku djecu. Ja smatram da je to stvarno i istina, ali bilo bi dobro imati statističku potvrdu te tvrdnje. Također bih zamolila da izmijenimo najbolje prakse među državama članicama. Evo, to je jedini komentar koji sam htjela dati i općenito dajem potporu izvješću. Hvala. Hvala. Gospođa izvjestiteljice, želite li nešto reći? Zahvaljujem, bit ću kratka. Zahvaljujem kolegama i kolegicama na priznatoj potpori. A što se tiče nedostatka podataka, jasno je da E, nemamo dovoljno podataka. Podaci koje sam ja prikupila e, dolaze iz e, privatno vođenih istraživanja. Radi se o istraživanjima koja su vodila neka talijanska sveučilišta. Kao što ste vi rekli, možda u vašoj državi problem nije toliko na dnevnom redu, ali kao što je gospodin Tarabela rekao, u Italiji i u drugim mediteranskim državama radi se o kulturnom pitanju i zato se trebamo boriti upravo protiv toga. Drago mi je što je komisija dala prijedlog eh, da eh, prikupimo podatke koje će nam svakako pomoći u potkrepljivanju eh, ovih naših razmišljanja. A ono što smo rekli svakako pokazuje da moramo nastaviti u ovom smjeru. Hvala. Zahvaljujem. sada rokovi za podnošenje amandmana 27. siječnja do 18 sati. Zahvaljujem na sudjelovanju, vidimo se kasnije.